Good morning, dear colleagues. I open the, second part of our meeting. Dobro jutro, uvaženi kolege. Krećemo sa drugim dijelom našeg e, sastanka i danas krećemo sa glasovanjem. Imamo dovoljan broj članova odbora ovdje u prostoriji. Možemo krenuti s glasovanjem. Prije nego što krenemo na posao, samo nekoliko napomena. Željela bih podsjetiti koordinatore e, i klubove zastupnika da očekujemo točne brojeve glasača tijekom glasovanja za EPP, to je 13, za socijaliste i demokrate 12, za EKR 3, za ALDE 4, GUE 3, Zeleni 2, a EFDD 3. Dakle, da ne bi došlo do zabune tijekom glasovanja, upravo sam ovo napomenula. Započinjemo s vrlo važnim izvješćem za naš odbor. Kao što znate, svake tri godine komisija objavljuje izvješće o kohezijskoj politici Šesto kohezijsko izvješće za 2014. godinu bavi se prethodnom generacijom kohezijske politike od 2007. do 2013. godine a to je također nešto što predstavlja e, uvod u e, kohezijsko razdoblje od 2014. do 2020. godine. Prelazi se sa velikih infrastrukturnih projekata na područja kao što su energetska učinkovitost, zapošljavanje te mala i srednja poduzeća. Odbor za regionalni razvoj priprema izvješće na vlastitu inicijativu kako bi Europski parlament zauzeo političko stajalište vezano uz kohezijsku politiku, e, budući da upravo sada imamo smjenu generacije u smislu kohezijske politike. U veljači naš izvjestitelj gospodin Dojč predstavio je svoj nacrt izvješća. Do roka, to je bio 12. ožujak, 170 amandmana je predano, pet odbora je pripremilo vlastita mišljenja koja sadrže daljnjih 127 prijedloga za unošenje izmjena. Posljednji iz Izvjestitelj također e, predlaže određeni broj kompromisnih amandmana. Također, važno je imati na umu, samo za vašu informaciju, da na kraju odbor Ekon nije donio mišljenje vezano uz ovo izvješće. Prije nego što prijeđemo na glasovanje, željela bih dati riječ izvjestitelju e, kako bi iznio nekoliko zaključnih napomena, a Spomenula sam ranije da ću dati riječ samo izvjestitelju, neću ponovno otvarati raspravu na ovu temu. Dakle, izvjestitelj, pa glasujemo. Gospodine Dojč, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege. Neću previše zlorabiti ovu situaciju niti previše dužiti u svojem izlaganju. Budući da sam jedini koji kao izvjestitelj e, uzimam riječ, e, nastojat ću biti kratak. Što se tiče kolega u ovome odboru i kolega iz drugih odbora, kao prvo želim im zahvaliti na suradnji. Mislim da smo zajedno obavili dobar posao i ne imamo pozitivan iskod. Želim zahvaliti posebice e, izvjestiteljima u Sjeni s kojima sam imao izvrsnu suradnju, te smo zajednički uspjeli iznaći kompromisne prijedloge i dogovoriti se oko stvari koje zapravo osnažuju tekst koji bismo e, uskoro trebali usvojiti glasovanjem. Ne mislim da sada moramo prolaziti kroz sve temeljne elemente teksta, e, već vam samo želim zahvaliti na trudu. Znate i sami da se obično kaže tko šuti taj se slaže. Prema mojem mišljenju mislim da smo u konačnici dobili dokument koji ukazuje na to koji su glavni zajednički elementi unutar kohezijskog razdoblja koji sada prestaje i mislim da dokument ukazuje na to kakva je perspektiva za budućnost. Što se tiče sljedećeg razdoblja kohezijske politike, E, mislim da pokušavamo prenijeti jasnu i preciznu poruku i mislim da ćemo to pokazati i našim glasovanjem danas. Hvala lijepa. A sada nakon ovog kratkog sažetka možemo prijeći na glasovanje. Stavak prvi, amandman 22. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23. se ne razmatra. Amandman 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25. za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 26. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 27. Traži se glasovanje po dijelovima. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 28. Za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Jeste li spremni za poimenično glasovanje? Dakle, glasujemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Glasujte. Zatvaram glasovanje. 25 za, 13 protiv. Dakle, usvaja se. Amandman 29. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 30. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 31. Za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. Amandman 31. Otvaram elektroničko glasovanje. Molim vas glasujte. Zatvaram glasovanje. Amandman se usvaja. 25 za. Amandman 32. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 33. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 34. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35. za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja. Amandman 36. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39. za. Ispričavam se. Amandman 38. Amandman 38. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. A sada prelazimo na kompromis 1. Za protiv, suzdržani, kompromis jedan se usvaja. Sada prelazimo na amandman 47. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 52. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 53. Za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se usvaja. Želite li provjeriti? Ne. Usvaja se. Amandman 54. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Mislim da se odbija. Amandman 55. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 56. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 60. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62. Za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Prelazimo sada na kompromis 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nakon usvajanja kompromisa 2 prelazimo na amandman 68. Za? Ne? Mislim da sam dobro rekla. Amandman 68. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 73. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 74. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 75. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 76. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 77. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 78. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 79. a ne, ispričavam se, taj se amandman ne razmatra, ispričavam se. Sada prelazimo na amandman 80. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 82. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84. za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman 85. Dakle, identično glasujemo zajedno sa amandmanom 86. Dakle, 85. i 86. amandman glasujemo za njih zajedno. Za? protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, 85 i 86 se odbijaju. Amandman 87 se ne razmatra. Ne. A ne, ipak o njemu glasujemo. Dakle, amandman 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 88. Gospodin seo Gospođo predsjedateljice, samo trenutak. Ja ću zadržati taj amandman, nisam odustao od njega. Dobro, u tom slučaju glasujemo o amandmanu 88. i 89. zato što se radi o identičnom glasovanju. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis 3. A ne, kompromis 3 se ne razmatra zato što je došlo do brisanja. Prelazimo stoga Prelazimo stoga izravno na kompromis 4. Dobro nam ide. Kompromis 4 za protiv suzdržani usvaja se. A sada prelazimo na kompromis 5 za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 107. E, amandman 107. ne razmatramo jer je usvojen kompromis 3. Prelazimo na amandman 108. Gospodine Valkarsel? Povlačim ovaj amandman, dakle povlačim Amandman 108. amandman 108. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo onda na amandman 109. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 110. Se ne razmatra. Ne, razmatramo ga. Dakle, amandman 110. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 111. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 112. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 113. Za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja. Amandman 114. Glasovanje po dijelovima, to je zatražio klub zastupnika zelenih, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 115. za, protiv, suzdržani, odbija se. Dolazimo do kompromisa šest. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 125. Dakle, amandman 125. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 126. za. Zapravo radi se o glasovanju, identičnom glasovanju zajedno sa amandmanom 127 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 129. za. Protiv. Moramo provjeriti. Molim vas, glasujemo elektronički za amandman 129. Glasujte. Zatvaram glasovanje. U redu, usvajam se. E, ispričavam se. Klub zastupnika GUE Budilica za EPP. Odbijam rezultate ovog glasovanja. Samo tri. Zašto kažete da imaju jednog glasača više ako ih je samo tri? Aha, zato što tako piše ovdje na računalu. Ispričavam se zbog toga. Očito imamo problema sa um, računalima. Glasovat ćemo ponovno elektronički o amandmanu 129. Molim vas, glasujte sada. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 33 za, 5 protiv. Kolege iz e, Guja, zaista vidim da vas je ovdje samo troje, dakle nemoguće je da imamo i četvrtu osobu, očito je greška do um, sprave za glasanje. Nastavljamo sa amandmanom 130. On se ne razmatra zato što su amandmani 128 i 129 usvojeni. Amandman 131 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 132. Za. A ne, ispričavam se, ne razmatra se. Prolazimo na 133. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 134. ne razmatramo. E, znači kompromis 3 prvi dio nije usvojen. Dobro, u tom slučaju amandman 134. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 135. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 136. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 137. za, protiv, suzdržani, odbija se. Dolazimo do kompromisa 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 144. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 145 ne razmatramo. Prelazimo stoga na kompromis 8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 150. Za protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Molim vas da glasujete elektronički. Sada. Zatvaram glasovanje. Amandman se odbija. plus 1 za je 17 za i 22 protiv, tako da se odbija. Hvala vam. Amandman 152 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 153 se ne razmatra. Prelazimo na 154 za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 155. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 156. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 157. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 158 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 159 i ne razmatramo. Prelazimo na 160. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 161 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 162 se ne razmatra. Prelazimo na 163. Ne, on je povučen. Dakle, glasujemo o amandmanu 164. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 165. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 166. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 167. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 169. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 170. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na uvodne izjave. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Dakle, amandman drugi. Elektroničko glasovanje je otvoreno. Molim vas glasujte. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 23 za, 16 protiv. Amandman treći. Za. Protiv. suzdržani, odbija se. Amandman četvrti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman šest, za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Dakle, amandman 6, elektroničko glasovanje. Izvolite glasovati sada. Zatvora glasovanje. Usvaja se. 28 za. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 8. Povlačim amandman 8. U redu, hvala. Prelazimo na amandman 9. Uvodna izjava A. A. Nova uvodna izjava. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 12. Za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno. Amandman 13. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 15. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 16. Za. A da, usvojili smo amandman 15. Dakle, ovaj 16. se odbacuje. Amandman 17. Za, protiv. Moramo provjeriti. Dakle, amandman 17. Elektroničko glasovanje. Izvolite glasovati sada. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 20 glasova za, 19 protiv. Amandman 18. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 19. Ne, on ostaje. Ostaje. Jer nismo usvojili amandman 18. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 20. Usmeni amandman. Želite li nešto reći? Ne. Dobro. Je li netko protiv? Onda glasujemo. Dakle, o 20. amandmanu za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 21. Ne, ne glasujemo o njemu. Ne, dobro. U tom slučaju prelazimo na predlog odbora. Jesmo li spremni? Dobro. Dakle, predlog odbora o proračunu. Dakle, predlog prvi otpada jer to pokriva stavke 1 i 2. Predlog drugi također otpada jer je kompromis 2 usvojen. Zatim predlog treći također otpada iz istog razloga. Amandman broj 4, odnosno predlog broj 4 Dobro, prelazimo na glasovanje. To je povezano uz prijedlog ITRE. Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Predlog broj 5 otpada, a ne, moramo glasovati. Dakle, prijedlog broj 5, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog broj 6, za? protiv, suzdržani, usvaja se predlog broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. predlog broj 8 otpada, je to točno? Je. Predlog broj 9 otpada, a ne, Dobro, dakle, glasujemo. Dakle, prijedlog broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se prijedlog broj 10. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog broj 11 otpada. Prijedlog broj 12 otpada. Prijedlog broj 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To moramo provjeriti. Prijedlog broj 13. Odbora za proračun. Elektroničko glasovanje. Izvolite glasovati. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Predlog broj 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada prelazimo na predloge odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Prijedlog A otpada zbog našeg prethodnog glasovanja. Prijedlog B o tome moramo glasovati. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog C. Odbor za zapošljavanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog D. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Prijedlog E. Dakle, glasujemo tko je za, protiv, suzdržani, to moramo provjeriti. Dakle, prijedlog E odbora za zapošljavanje, socijalna pitanja, elektroničko glasovanje, izvolite glasovati. Zatvoram glasovanje. Predlog je odbijen. Predlog F otpada. A sada prelazimo sa drugim predlozima. Dakle, predlog broj 1 otpada, predlog broj 2, o njemu glasujemo, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se mislim. Prijedlog broj 3 otpada jer je kompromis 6 usvojen. Prijedlog broj 4 glasujemo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog broj 5. Glasujemo tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog broj 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. predlog broj 7, djelomično pokriven kompromisom 6, ali ćemo glasovati tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. predlog broj 8, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog 9 za protiv suzdržani usvaja se. Prijedlog 10 za protiv suzdržani odbija se. Prijedlog 11 koji je djelomično pokriven, a ne, on je u potpunosti pokriven, dakle e, ovdje Prelazimo na prijedlog 14 jer su prijedlozi 12 i 13 otpali, međutim i 14 je otpalo zbog usvajanja amandmana 37, a prelazimo na prijedlog 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prijedlog 16. otpada. 17. Dakle, prijedlog 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog broj 18 otpada zbog kompromisa 5, prijedlog 19 otpada također zbog kompromisa 3. A ne, ispričavam se. Ovo je naša greška, moramo glasovati. Dakle, prijedlog 19. Tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. Sada predlog e, odvora za industriju istraživanja energiju, dakle ITRE. Imam jedno pitanje vezano uz predlog 19. E, Mi smo u potpunosti izbrisali ovaj članak. Ne znam zbog čega bismo morali glasovati ako je to prethodno izbrisano. Možete li to provjeriti? Dakle, Ample je 19, budući da smo izbrisali cijeli taj članak. Dobro. Objašnjenje tajništva je da e, se o tome mora glasovati jer se to nalazi u mišljenju kao poseban tekst. Je li to točno? Da, tu se radi o prijedlozima, a prijedlozi se ne odnose na taj stavak. To se nalazi u mišljenju tako da moramo o tome glasovati u redu. Onda je to dvostruko odbačeno. U svakom slučaju to je odbijeno. Dvostruko ili ne. Sada nastavljamo sa predlozima odbora ITRE. Prijedlog broj 1 otpada, ako sam dobro shvatila. Prijedlog broj 2 također otpada. Prijedlog broj 3 otpada. Prijedlog četiri glasujemo. Dakle, o prijedlogu četvrtom odbora ICRED, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog broj 5 je pokriven stavcima 14-18. Prijedlog e, broj 6 glasujemo tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Predlog broj 7. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog broj 8 otpada. Je li to točno? Je. U tom slučaju prelazimo na prijedlog broj 9. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prijedlog broj 10 za. Protiv. suzdržanim, Odbija se. Prijedlog broj 11 za. Protiv. suzdržanim, Odbija se. Prijedlog broj 12 za. Protiv. suzdržanim, Odbija se. Prijedlog broj 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog broj 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog broj 15 otpada. Prijedlog broj 16. O njemu glasujemo. Za. Protiv suzdržani. Ispričavam se, ovo malo provjeriti. Prelazimo dakle na glasovanje o prijedlogu 16. elektroničko glasovanje. Izvolite. Otvoreno je glasovanje. Ne, ne još. Evo, otvaram glasovanje. Odbija se. A, ne vidite rezultate? Vidite ih sad. Odbija se. Predlog broj 17 otpada. 18 otpada. Broj 19 tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 20. predlog za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog broj 21. Otpada. Ne. Da, otpada. 22 otpada. Predlog broj 23. Za protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na predloge odbora za kulturu i obrazovanje. Predlog broj 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Predlog broj 2 otpada. Je to točno? Da, dakle prijedlog broj 2 i 3 otpadaju. Prijedlog broj 4. Glasujemo za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog broj 5. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog broj 6. Za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Predlog broj 7 za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Predlog broj 8 za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Predlog broj 9 za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Predlog broj 10 otpada. Prijedlog broj 11. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog broj 12. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog broj 13. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog broj 14. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog broj 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog broj 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog broj 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog broj 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog broj 19 otpada. Prijedlog broj 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, otpada. Dobro, otpada dakle. Sada prelazimo na prijedloge odbora za prava žena i ravnopravnost polova. Dakle, ovdje možemo imati skupno glasovanje sve do 14 gdje imamo dakle sve do 13 i 14. Tako ćemo uštediti na vremenu. Je li vam to prihvatljivo? Možete li nam pojasniti? E, ovdje dakle imamo predlog da se skupno glasuje. Da, predlog je da se skupno blokuje, e, skupno Ne, mi smo protiv toga. Dobro, vi ste protiv. U redu. Glasujemo. Dakle, predlog A. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Prijedlog B za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog C za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog D za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog E za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog F za, protiv, suzdržani, odbija se prijedlog G za protiv, suzdržani, odbija se prijedlog H za protiv, suzdržani, odbija se prijedlog I otpada. Dobro. Prijedlog J za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog K za protiv suzdržani odbija se prijedlog L za protiv suzdržani odbija se prijedlog M za protiv suzdržani odbija se prijedlog N za protiv suzdržani odbija se prijedlog O za protiv suzdržani odbija se prijedlog P za protiv suzdržani odbija se Prijedlog 1. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog 2. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog 3. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog 4. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog 5. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog 6. Za. Protiv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 elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Glasite sada. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Ovo je jako dobar rezultat za ovakvu vrstu izvješća. Imamo 32 glasa za, 1 protiv i 6 suzdržanih. Hvala izvjestitelju, hvala na odličnom poslu svima koji su sudjelovali iz odbora. A pa sada prelazimo na drugo glasovanje danas. Last year the commission adopted a Prošle godine komisija osvojila komunikaciju o integralnom pristupu kulturnoj baštini. Odbor za kulturu i obrazovanje je izradio, odnosno izrađuje izvješće o, na vlastitu inicijativu, dok naš odbor izrađuje mišljenje. S obzirom da se iz tih izvora e, financira dosta regionalnih projekata. Europski fond za regionalni razvoj investirao je u prethodnom razdoblju e, šest e, milijuna eura u projekte za kulturu. Gospodin Gozolino je naš izvjestitelj. On je u Ožeku izložio svoj nacrt mišljenja. Rok je bio 15. travnja za ulaganje amandmana. Uloženo ih je 57. Izvjestelj je predložio daljnjih 13 kompromisnih amandmana. E, predlažem stoga da odmah pređemo na glasanje ako izvjestitelj ne želi ništa reći prije toga. Čini se da ne želi, pa prelazimo odmah na glasanje. All We begin with the compromise. Počinjemo dakle s kompromisnim amandmanima. Kompromisni amandman broj 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. U kojem slučaju prelazimo na kompromisni amandman broj 2. Ne, oprostite, amandman drugi. <laughs> Htjela sam, ne, Kompromis. Ne, amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada prelazimo na kompromisni amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti do dvanesti se ne raspravljaju. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prema tome, kompromisni amandman broj četiri, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj pet, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti kompromisni amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi kompromisni amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33. prvi dio. Dakle, glasamo po, u dva dijela ovom amandmanu. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Ne, oprostite, ići ćemo na amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 8. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na deveti kompromisni amandman. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Prelazimo izravno na kompromisni amandman broj 13. Tko je za, protiv, suzdržani? usvaja se. U tom slučaju prelazimo na kompromisni amandman broj 10 koji je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 11 koji je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 12 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 57. Imamo zahtjev za podnošenjem usmenog amandmana. Je li netko tome protivan? Nije. Glasamo dakle o, o amandmanu 57. s usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Molim da glasate. Glasanje je zatvoreno. 38 glasova za. Čestitam gospodinu Gosolinu, imamo i jedan glas protiv. Hvala kolege.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 Okay. We took our few minutes between the Evo, napravili smo kratku stanku između kraja glasanja, dakle, i konkretnog rada našeg odbora. Molim vas zato da sada zauzmete svoje mjesta. Pa ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni mišljenja s gospodinom e, Joseom Manuelom Fernandešom koji je izvjestitelj za proračun za 2016. godinu. Drago mi je što ga mogu pozdraviti da i zahvaljujem mu se što je došao na ovaj sastanak. Dakle, gospodin Fernandeš je ponavlja E, izvjestitelj za proračun za 2016. godinu. On je odgovoran za proračun komisije koji predstavlja 95% cijelokupnog proračuna Europske unije. Gospodin Fernandez želi tjesno surađivati s odborima koji su zaduženi za određene sektore i e, želimo pozdraviti gospodina Fernandesa koji je rekao da baš kao i ranije želi dakle tu tjesnu suradnju i e, ovo će biti prva razmjena mišljenja i govorit ćemo o nacrtu proračuna Europske komisije. Naša izvjestiteljica u Sjeni je i na ovu temu inače gospođa Piraki koja je ovdje među nama na sastanku. Izvolite gospodine Fernandeš. Hvala lijepa. Ovdje sam kako bih govorio o našim prioritetima. Ti su prioriteti već usvojeni, ali došla sam isto tako da vas saslušam, da čujem vaše savjete kako bismo mogli prijediti najbolji mogući proračun, što građani od nas očekuju. E, europski proračun iznosi otprilike jedan posto e, bruto domaćeg proizvoda. 94 posto su e, za e, operativne troškove Dakle, i s jedne strane postoje operativne troškove i s druge strane ulaganja, a omjer je 94 prema 6%. Dakle, jedna trećina europskog proračuna izdvaja se za kohezijske politike i za regionalne politike u koje ulaze kohezijski fond, Europski socijalni fond i fond eh, za eh, razvoj, eh, regionalni razvoj FEDER. Koji su naši prioriteti? regionalna politika zaista mora pomoći ostvarivanju naših prioriteta. Glavni e, nam je poruka ono što e, se e, su zapošljavanje i poduzetništvo za što su vezani programi obzor 2020. Erasmus plus zapošljavanje mladih. Ali imamo također i novi operativni program u koji ulaze kohezijska politika koja također pomaže ostvarivanju tih ciljeva. Kohezijska politika također je politika za pametni i održiv rast, a služi također i e, uključivom rastu. Naš je cilj i interna solidarnost, teritorijalna kohezija je tu vrlo važna. Važna je također i vanjska solidarnost. Ne možemo zanemariti niti zaboraviti ono što se događa na našim granicama. Imamo i četvrtu glavu za humanitarnu pomoć, dakle proračun za humanitarnu pomoć što je vrlo važno. E, interna i vanjska solidarnost, zapošljavanje, E, su bitne poruke, a to u dodajemo i cilj sigurnost. To su poruke koje želimo prenijeti. Htjeli bismo također da 2015. godine bude manje problema sa plaćanjem. Dakle, ne možemo očekivati da će se to potpuno riješiti, ali nadam se da će situacija biti bolja po pitanju plaćanja. Moram reći da je to sramotno za europske institucije. Budući da je naplata nešto što bi trebalo biti normalno nakon što se e, obaveže na nešto i nakon što se to odobrilo, onda se to mora i platiti jer plaćanje je logična i e, trenutna posljedica koja e, slijedi nakon angažmana. Vijeće ponekad prihvati određene obveze i nada se da to e, taj projekat neće uspjeti. Međutim, države članice u politici u stavci, odnosno glavi 1b i kohezijska politika funkcioniraju Prema tome, preuzete obveze moraju se izvršiti. A e, nakon toga to treba i platiti. Međutim, e, problem nije glava, proračunska glava 1b niti kohezijska politika. Problem je taj da se ne izdvaja dovoljno novca kako bi se iz tih sredstava moglo preći na plaćanja sada je 2015. godina i još se puno plaćanja nije nije e, dobro riješilo. Mi ove 2015. godine plaćamo prošle troškove. 24,7 milijardi eura bilo je preostalo kao neplaćene obveze krajem ove godine očekuje se da će biti 20 milijardi neplaćenih računa. Smatram da je to ogromna brojka. Međutim, e, u planu komisije za 2016. godinu komisija predviđa da će biti 2 milijarde neplaćenih računa. Moramo ono na što smo se obvezali, te kompromise, poštovati to što je potpisano jest obveza. U ovom slučaju to znači poštivati višegodišnji financijski proračun. Problem je u tome što se nedovoljno sredstava izdvaja u ime plaćanja preuzetih obveza. To građanima daje negativnu sliku. Jer što ako ne izdvojimo dovoljno sredstava za plaćanje, onda moramo imati izmijenjene proračune. A to znači da Europski parlament traži više novca. Europski e, parlament e, kada traži izmijenjeni proračun ne traži više novca, on jednostavno traži da se izdvoji novac za plaćanje dugova, za plaćanje preuzetih obveza, za plaćanje kompromisa. Učinit ćemo sve što budemo mogli kako problemi plaćanja ne dovedu u pitanje naše političke prioritete. Radilo bi se o političkim e, prioritetima koje moramo dakle, e, razmotriti političke prijatelje za 2016. godinu. Eto, ja sam ovdje došla da vam govorim o proračunu 2016. godine, ali eto, do sada sam vam samo govorio o 2015. godini zbog zaostalih plaćanja. Kada govorimo o proračunskom rasporedu i e, nadamo se dakle da ćemo riješiti problem barem u mjeri da nam neće predstavljati dodatne probleme. 27. svibnja komisija će predstaviti e, nacrt proračuna. Rokovi za pilot e, projekat i pripremne radnje su e, četvrti, je 4. lipnja, a e, u komisiji se trenutno dakle pripremaju dva projekta a e, mandat za trilog će biti dan za na srpnju e, gdje ka se u srpnju se treba usvojiti na plenoj sjednici dok se u rujnu ulažu amandmani klubovi zastupnika moraju ga uložiti do 10. rujna. Rezolucija se predviđa u listopadu. Krajem rujna će se o tome glasati na odborima, a 28. i 29. listopada će se o tome glasati na plenarnoj sjednici. Trilog će dakle biti format na kojem će se raspravljati. On će započeti 12. svibnja. Očekujemo da će se 26. odnosno 27. svibnja odlučiti o tome. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira u odnosu na proračun za 2015. godinu, moramo reći da bi moglo doći i do povećanja sredstava ali 27. svibnja ćemo to saznati, čućemo koje su smjernice Europske komisije. I e, dakle čućemo dakle njihov prijedlog, a nadam se da će taj prijedlog biti u skladu s našim prioritetima. Moramo vidjeti također razinu plaćanja za 2016. godinu kojim bi se trebalo omogućiti da se ovaj problem smanji. Dva pilot projekta se trenutno vode. Podsjećam vas, do 4. lipnja postoji rok za nove eh, pilot projekte i za pripremne radnje. Kohezijska je politika važna za gospodarski rast i za pametan gospodarski rast. Ne odnosi se samo na teritorijalnu koheziju. Važno je da programi mogu zaživjeti i to brzo. Biće važno da vidimo kako će se ti programi izvršavati ako ne budemo imali programa ili operativnog programa, onda ćemo moći reći da neće doći do izvršenja, pa će se reći da to nije problem. Međutim, problem jesu kašnjenja i stoga moramo budno paziti na tu situaciju jer u velikom broju država članica kohezijska politika predstavlja 57% ulaganja. To je mogućnost otvaranja radnih mjesta, mogućnost eh, veće konkurentnosti eh, i jedan način da vidimo je našu solidarnost. Hvala vam lijepa, sada dajem riječ gospođe Piraki. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Uvažene kolege, na samome početku željela bih vam reći da se slažem sa e, duhom izlaganja gospodina Fernandeša. Dragi kolega, ako dozvolite, e, izdvojila bih jednu rečenicu iz vašeg izlaganja. Ne stavljamo dovoljno novca na raspolaganje dužnosnicima. I to je pitanje s kojim se moram složiti. Mislim da je to zapravo pitanje koje je od ključne važnosti i ne samo povezano sa e, učinkovitim izvršenjem proračuna. To je pitanje koje je također središnje pitanje kohezijske politike, koja je zapravo politika koja izravno utječe na realno gospodarstvo. U procesu rada na ovome imala sam svesrednu pomoć tajništva odbora za regionalni razvoj. Željela bih posebice zahvaliti Karli Kavali. Nakon predstavljanja proračuna imali smo raspravu sa predstavnicima komisije koja nam je dala uvid u pitanja vezano uz izvršenje proračuna i moj glavni prioritet sada ostaje to da kohezijska politika bude pravovremeno i na odgovarajući način provedena u praksi. I sami znate da postoje određeni operativni programi u zemljama u kojima postoji problem to što još nisu u potpunosti doneseni. I mogla bih navesti čitav niz um, takvih primjera i to je nešto što može predstavljati problem za programsko razdoblje do 2014. godine. Zaostala plaćanja ne bi smjela ugloziti vjerodostojnost kohezijske politike. U nekim državama članicama, poput Grčke, kohezijska politika i dalje ostaje glavnim izborom financiranja investicija. Kombinacija e, zaostalih plaćanja i e, kašnjenje u odobrenju programa može dovesti do neravnopravne, odnosno neujednačene raspodjele proračuna, što nije održivo u smislu održivog upravljanja proračunom. Zbog toga bih željela apelirati na rješavanje postojećeg problema uz istovremeno smanjivanje pojavljivanja istoga problema u budućnosti. Uvaženi kolege, veselim se vašim doprinosima. Ja namjeravam iznijeti nekoliko jezičnih amandmana u nacrtu mišljenja, a isto tako želim podastriti amandman koji uzima u obzir Europski fond za strateška ulaganja, te njegov mogući učinak na kohezijsku politiku. Naime, od ključne važnosti da učinak Europskog fonda za strateška ulaganja na proračun kohezijske politike bude takav da se njegovi rezultati osjete u sadašnjem višegodišnjem financijskom okviru. Mislim da se svi slažemo oko toga što je kohezijska politika i da se slažemo oko toga da ona treba ostati našim prioritetom. Veselim se vašim amandmanima. Hvala vam lijepo. Hvala. Samo bih željela spomenuti da u točke dnevnog reda imamo dvije točke koje se tiču proračuna. Prva je razmjena mišljenja sa gospodinom Fernandešom, a druga točka odnosi se na mandat za trijalog. Trebali bismo o tome pripremiti mišljenje, a rok za amandmane nešto je o čemu ćemo razgovarati upravo u ovom kontekstu. Međutim, predlažem da ove dvije točke dnevnog reda raspravljamo odjednom budući da se radi o dvije povezane teme. Dakle, samo za vašu informaciju, ove dvije točke iz dnevnog reda bit će predmetom zajedničke rasprave. Sada dajem riječ gospodinu Vonu, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala vam što ste to napomenuli, zato što ću se možda e, obratiti obima izvjestiteljima i glavnom izvjestitelju za proračun gospodinu Fernandešu i gospođi Piraki. drago mi je što imam prilike vidjeti da je gospodin Fernandeš ovdje, budući da sam e, i sinoć bio na raspravi vezanoj uz proračun i gospodin Fernandeš je također bio tamo, možda bi čak bilo dobro da si pripremi jednu majcu sa svim datumima na kojima se nalaze datumi sastanaka e, vezanima uz proračun on zna koliko je u mnogim zemljama važna uporaba europskih strukturnih investicijskih fondova i to je u velikom broju zemalja glavni izvor za financiranje rasta i otvaranje radnih mjesta. To je velika podrška ako stvari odradimo kako treba. Vrlo je važno da imamo odgovarajuću svotu novca za financiranje kohezijske politike diljem Europske unije i upravo zato ovo pitanje kojim se on bavi, a vezano je u zaostala plaćanja, jest toliko važno. Mislim da i Europski parlament e, treba govoriti o tom problemu, posebice mi u našem odboru moramo mu dati podršku kako bi se postojeća situacija razriješila. To nije lako, zato što znamo da je glavi kamen spoticanja vijeće. Svake godine vijeće nevoljko odvaja odgovarajuću količinu, odnosno iznos plaćanja i E, vrlo je važno da kvantificiramo točno što je to zaostalo plaćanje. Znamo da je za kraj prošle godine e, iznos iznosio 24 e, milijarde eura, krajem ove godine mogao bi biti 20 milijardi eura, ali vrlo lako se može dogoditi da taj iznos i raste, zato što će veliki broj operativnih programa dobiti odobrenje tijekom ove godine, tako da bi ova svota na kraju ove godine zapravo mogla biti i drugačija. No ono što je bitno je da moramo vrlo jasno reći kakve posljedice to za sobom povlači. Vrlo često govorimo o e, velikim brojkama. Međutim, ako imamo zaostala plaćanja, to znači da krajnji korisnici strukturnih fondova također neće dobiti sredstva na vrijeme. Bilo bi dobro pronaći neke primjere toga. Kada bismo pronašli primjere toga u većini e, država članica ili u većini regija, onda bismo zapravo mogli ukazati e, na stvarni problem i možemo možda i poduzeti kakve aktivnosti da se problem zaostalih plaćanja riješi. To su dakle moji komentari vezani uz ono što je iznio gospodin Fernandez. Što se tiče vlastite izvjestiteljice, nekoliko prijedloga. E, prvi prijedlog je naravno da se istakne važnost strukturnih fondova za nas. E, u točkama 4 i 5 govori se o zaostalim plaćanjima ili izostanku plaćanja E, također mislim da bi bilo važno e, čuti vaše komentare o tome. Isto kao što sam rekao gospodinu Fernandešu, predlažem i našoj izvjestiteljici da u točkama 4 i 5 kvantificiramo što je to zapravo izostanak plaćanja kako bi svima bilo jasno o čemu govorimo i možda bi bilo dobro da se negdje u tekstu također istaknu posljedice izostanka plaćanja. Dakle, moj prijedlog naše izvjestiteljice je upravo to. Ja sam spreman za daljnju raspravu o tome i svakako ću podastiti nekoliko amandmana, ali um, općenito gledano zadovoljna sam s ovim prijedlozima koji su nam izneseni. Hvala, hvala lijepa. A sada gospodin Zelar. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem gospodinu Fernandešu na izvješću. Imali ste zaista težak zadatak. Polako ali sigurno E, shvaćamo da odluka o višegodišnjem financijskom okviru ne može biti pozitivna u nolikoj mjeri u kojoj smo se to nadali. Plaćanja i obveze u razdoblju od sljedećih pet godina uvelike se razlikuju e, od očekivanog. Razlike dostižu ponekad i nekoliko desetaka milijuna i vrlo često se nalazimo u situaciji da na kraju godine više nemamo sredstava. Kao što je gospodin Fernandeš rekao, preostala su nam plaćanja iz prethodnog programskog razdoblja koja još uvijek e, nisu u potpunosti definirana. Pogledate li zahtjeve za plaćanje na kraju 2014. godine? zemlje s najboljim rezultatima u smislu korištenja resursa koriste ih u postotku od nekih 80%. U drugim državama članicama taj postotak iznosi 50%. Pravilo N plus 3 još uvijek se primjenjuje u velikom broju zemalja i preostala je velika količina nedovršenog posla u okviru e, starog višegodišnjeg financijskog okvira još se nije ni počelo raditi na novome. Uz to od vijeća neprestano dolaze novi zahtjevi Mislim da je krajnje vrijeme da se zapravo um, stane na kočnicu. U mnogim situacijama donesene odluke vode k dodatnim uh, plaćanjem, primjer novih 1,8 milijuna eura za Ukrajinu. Taj novac treba negdje smoći. A, a što je pak s raspravom o EFSI-u? Na početku je bilo rečeno da će sredstva za EFSI doći iz europskog proračuna, a da bi se to moglo učiniti, ona treba zapravo biti realocirana iz obzora 2020 ili instrumenta Povežimo Europu, Connecting Europe Facility. Ali ako to želimo izbjeći, e, na koji način ćemo doći do toliko novca? Gdje ćemo e, naći sve te silne milijarde? Za proračun 2016. godine moramo zaista jasno postaviti stvari, jer sad smo tek na polovici e, programskog razdoblja od 2014. do 2019. godine i postoje sasvim jasno e, gdje su manjkavosti. Zbog toga moramo inzistirati na tome da kohezijska politika i strukturna politika budu popravljene tu nam novac treba i naravno moramo platiti neplaćene račune iz prethodnog razdoblja. Međutim, ono za što se sada moramo pobrinuti jeste da imamo dovoljno novca za tekuće programsko razdoblje. Naravno, vrlo je važno također da se neiskorištena sredstva vrate natrag državama članicama na kraju proračunskog razdoblja. međutim, Mislim da je nelogično da se taj novac vraća natrag državama članicama ako još uvijek postoje neplaćeni računi iz prethodne proračunske godine. jaz između preuzetih obveza i odobrenih sredstava za plaćanje je vrlo velik. Dakle, između onoga što smo se obvezali isplatiti i onoga što zaista jesmo isplatili, e, postoji ogromna razlika. Na neki način lažemo samima sebi. Nadam se da možemo učiniti nešto po pitanju proračuna, kako se ne bismo na kraju našli u situaciji u kojoj jednostavno nemamo novca za provedbu naših politika. Što se tiče strukturnih i kohezijskih politika, možemo vidjeti da postoji zapravo čitav niz pitanja u državama članicama i u regijama vezano uz e, samu djelotvornost kohezijske politike regije koje ulaze u programe predfinanciranja, zatim godinama čekaju da bi im se sredstva vratila. Mislim da je to nešto što baca sjenu na sve naše politike. Moramo također promotriti u kojem smjeru će nakon 2019. godine strukturne politike ići dalje. Vrlo se važno pobrinuti da postoje fondovi sa pričuvom koji i oni koji već postoje se ne bi trebali koristiti u neke druge svrhe. Trebali bi se koristiti zapravo e, namjenski, a ne za plaćanje neplaćenih računa. Dakle, trebali bi biti korišteni za danje poticaje i trebali bi se koristiti za danje investicije. A sada e, gospodin Ovakov, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo, Želim čestitati i gospodinu Fernandešu i gospođi Pjeraki na uloženom trudu e, vezano uz proračun 2016. godine. Želio bih iznijeti nekoliko napomena. Na kraju krajeva kohezijska politika svodi se na rezultate. A meni se čini da postoje tri ključna načela kad se radi o trošenju javnog novstva. To su prioriteti, rezultati i oprezno raspolaganje novcem. Na engleskom su to 3 U e, sadašnjem razdoblju govorimo o nacrtu izmjena proračuna 2 i možemo vidjeti da za 2014. godinu imamo preostale obveze koje su realocirane u 2015. godinu što zapravo vrši određeni pritisak na države članice da e, sklapaju veći broj ugovora i povećaju svoj apsorpcijski kapacitet a to zatim e, za sobom povlači rizik da se možda neće iskoristiti sav novac koji je predmetom ugovora u određenom programskom razdoblju. Također možemo vidjeti da je vrlo važno da do kraja 2018. godine u potpunosti riješimo zaostala plaćanja. Zašto? Zato što će se tada plaćanja u ažuriranom višegodišnjem e, financijskom okviru morati iskoristiti da bi se riješile preostale obveze u smislu plaćanja. Ako proračunske linije iskoristimo za ispunjavanje jamstava e, EFSI-a i to na način da se realociraju sredstva iz obzora 2020 o Connecting Facility ili nekog drugog programa, mogli bismo se naći u problemima. U posljednjih nekoliko dana čak se govori o eventualnom višku novca u Europskom fondu za strateška ulaganja EFSI-u. U tom slučaju novac bi se trebao vratiti u proračun Europske unije, a ne u fond za jamstva. Posljednja stvar Naše reforme trebale bi započele 2016. godine kako bismo njima mogli raspravljati već u e, trenutku revizije višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala gospodin Van Nilsteroj. Hvala lijepa. Um, uistinu je lijepo um, iskoristiti ovu priliku uh, i izravno razgovarati s gospodinom Fernandesom o sadašnjoj situaciji, o situaciji do koje je došlo. Sjajno je dobiti priliku o tome na koji način um, mogu surađivati odbor za regionalni razvoj i odbor za proračune. Mislim da je ovo vrlo dobar primjer. Imamo kolege koji su članovi oba odbora i dobro su informirani o stanju stvari. Ono što je u odboru za regionalni razvoj važno jest činjenica da moramo ne samo se pobrinuti za plaćanja, već i nositi se s posljedicama koje sadašnja situacija za sobom povlači. Naime, da odem u restoran, naručim večeru, pojdem i onda kažem da je ne mogu platiti, vjerojatno bi me izbacili, zato što je takvo ponašanje neprihvatljivo. Jedna stvar je to što to nije, ne, što nije prihvatljivo ponašanje, ali sasvim je druga stvar kakav je učinak takvog neprihvatljivog ponašanja. Ako se netko zalaže za provedbu određenih europskih ideja, onda mu se ne isplati odgovarajući novac, ima se pravo zapitati pa što se tu događa. Ne govorimo uvijek o vlastima, ponekad su krajnji korisnici pojedinci. Vrlo često radi se također o javno-privatnim partnerstvima u državama članicama, o investicijama i ne možete jednostavno reći oprostite, jednostavno vam ne možemo platiti. Dakle, Domino efekt e, izostanka plaćanja nešto je čime se zaista trebamo baviti. U rujnu smo u plenarnoj, na plenarnoj sjednici usvojili rezoluciju koja se tiče zaostalih plaćanja. Ono što ja pokušavam zapravo iznaći jest metodologija koju bismo mogli primjenjivati. Već nekoliko posljednjih govora, godina u odboru za regionalni razvoj govorimo o zaostalim plaćanjama e, i to u kontekstu učinka koje to ima na države članice. Moramo znati što se u njima događa. Države članice vrlo nevoljko promatraju rast tog jaza Neki bi ljudi mogli reći da kašnjenje nije uvijek loša stvar, možda, ali ne u ovom slučaju, zato što se jednostavno dovodite u situaciju da novca više nema. Ono s čime se sada suočavamo zapravo je rezultat situacije do koje je dolazilo postepeno i moramo jasno vidjeti što države članice čine. Ako netko krši pravila, to znači da krajnji korisnik zapravo na svojim plećima mora iznijeti posljedice toga problema. Početak novog programskog razdoblja znači da ćemo se možda susreti s ljudima koji će nam reći pa gledajte dobre su vam te europske ideje, ali ne plaćate na vrijeme, dakle možemo zaboraviti e, sve te programe. Vrlo je važno da na vrijeme sagledamo posljedice financijske situacije s kojom se suočavamo, kao što je to izložio gospodin Fernandez. To zapravo znači da moramo imati stalnog izvjestitelja koji bi se u odboru za regionalni razvoj bavio ovim pitanjima i svaki puta kad dobije određene informacije od komisije, taj bi izvjestitelj trebao to s nama podijeliti. Trenutačno nemamo sve informacije. To je nešto o čemu već e, ozbiljno razmišljamo i upravo zato vrlo je važno da stalno pratimo razvoj situacije zajedno sa odborom za proračune. moramo nastojati preuzeti kontrolu nad situacijom i nastaviti s raspravom. Evo toliko što se tiče mojeg doprinosa. Možda bismo zaista u odboru za regionalni razvoj trebali razmisliti kako se nositi s ovom situacijom. Gospodin Fernandez je govorio o pilot projektima i o proračunu za projekte koji su u tijeku. Iznesene su i neke nove ideje. I na to se moramo vratiti na, prije nego što isteknu rokovi. Mislim da ono što možemo učiniti, što je najvažnije, jest analiza osnovnih brojki koje nam podastire komisija, usporedba toga sa informacijama koje dobivamo od vijeća. I ako to budemo uspjeli činiti, onda je važno da imamo snažan pregovarački tim koji će raditi temeljem dobivenih informacija. Mnogo govorimo o dugoročnoj perspektivi. Ako ne odradimo ovu zadaću na odgovarajući način, onda će se pojaviti čitav niz točaka koje bi mogle biti itekako važne i za 2020. godine. Dobra financijska politika jest apsolutni sine non za naš daljnji rad. Dakle, važno je da dva odbora surađuju po tom pitanju. Hvala lijepa. Gospođa Maletić, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih također željela zahvaliti gospodinu Fernandešu i našoj kolegici gospođi Piraki zato što su stavili naglasak na problem zaostalih plaćanja kao jedan od najvažnijih problema. To je nešto što je zapravo povezano sa povjerenjem u Europsku uniju, u proračun Europske unije i kohezijsku politiku. Jer mi smo ti koji smo nametnuli direktivu o pravovremenim isplatama svim državama članicama, svi bi trebali platiti svojim dobavljačima u roku od 60 dana, a mi smo ti koji ne plaćamo i to zaista predstavlja veliki problem. Kad eh, razmatramo proračun, kad razmatramo o odobrenim sredstvima za preuzete obveze i odobrenim sredstvima za plaćanja, postavlja se jedno pitanje. To je pitanje upravljanja europskim proračunom. Svake godine imamo odobrena sredstva za preuzete obveze koje dostižu određenu razinu, recimo da je to 100. Zatim svake godine imamo odobrena sredstva za plaćanja koja nisu na istoj razini, jedne godine to je 20, zatim 50, zatim 100, 80, razlike nastaju ovisno o tome na koji način se politika primjenjuje u praksi. Zapravo to znači da u određenim godinama imamo višak, i taj višak se ne javlja kao razlika između e, odobrenih sredstva za preuzete obveze i odobrenih sredstva za plaćanje, već između priljeva u europski proračun i odljeva, odnosno rashoda iz europskog proračuna. Međutim, kada imamo višak, važno je da se taj novac sačuva za buduće godine, zato što u budućim godinama možda nećemo imati višak i treba će nam više novca zbog toga što će odobrena sredstva za plaćanja biti viša od odobrenih sredstava za preuzete obveze i e, rashodovni dio proračuna bit će veći od prihodovnog dijela. Budući da u prošlosti nismo štedili za te buduće prilike kada će nam trebati više novca, sada se nalazimo u ovom problemu koji trebamo riješiti, ali zbog toga je važno da mijenjamo politiku upravljanja proračunom za budućnost. Jer ako to ne promijenimo, uvijek ćemo se suočavati sa istim poteškoćama i istim problemima u praksi. To je još jedna točka e, koja je e, tjesno povezana sa zaostalim plaćanjima. A treća napomena koju želim iznijeti zapravo se tiče e, stava odbora Ekon vezano uz financiranje strukturnih reformi. Kaže se da bismo također trebali pronaći prostora u europskom proračunu za motivaciju država članica za provedbu strukturnih reformi ta motivacija zapravo bi trebala dolaziti iz transfera iz europskog proračuna kako bi se na neki način pomoglo i kako bi se dala potpora državama članicama u obliku financijskih poticaja, a za provedbu strukturnih reformi. No problem koji se javlja jest da ćemo mi onda jednako motivirati, odnosno poticati sve države članice, i one koje trebaju potporu i one koje zapravo ne trebaju potporu, zato što su dovoljno razvijene, imaju dovoljno prostora, manevarskog prostora i imaju fiskalni kapacitet za financiranje strukturnih reformi. Zbog toga mislim da je vrlo važno da se u odboru za proračune razmotri to pitanje i naravno da se brani kohezijska politika. Ne da se iz oduzimaju dodatna sredstva iz kohezijske politike za financiranje tih novih ideja. Hvala gospodin Ombrecht. Izvolite. Yes, uh, uh, Da, hvala vam. Mislim da je razlika između odbora za proračun i regionalni razvoj činjenica da e, odbor za proračun e, se bavi provedbom u praksi. Moramo imati na umu ono što je bitno i za proračun i za provedbu razlika između odobrenih sredstava za plaćanje i za preuzete obveze je takva da je zaista velika i planirano je odgoditi probleme za razdoblje 2020 do 2023. Zbog čega? Zbog toga što postoji razlika između sredstava za preuzete obveze i za plaćanja koja bi se trebala pokriti pravilom N plus 3 i kroz rezerve koje će se koristiti od 2020. godine, znači za 2021. 2022. godinu. U tom slučaju sredstva za preuzete obveze se služe samo za 7, već za 10 godina, a odobrena sredstva za plaćanje se koriste svake godine. Moramo biti svjesni toga da time smanjujemo mogućnost mogućnost e, preuzimanja novca iz e, sredstava za preuzete obveze i to će postati pravi problem od 2020. godine i mislim da to moramo sasvim jasno reći. Drugi element je taj da e, je u prošlosti, kada govorimo o prošlosti, govorimo o 2005. godini, se radio o problemu koji je bio drugačiji od današnjeg i imali smo različite strategije koje smo primjenjivali i naravno pitanje koje se postavljalo u to vrijeme je bilo pitanje rezervi e, u kojima smo imali novac koji nije bio potrošen. Situacija je danas drugačija. Danas više nemamo te rezerve, u zemljama nemamo dovoljno novaca za plaćanje računa i mislim da je to zaista E, potpuno različita situacija koja zahtjeva različite i strategije, odnosno izmenu strategije, odnosno situacije. Treći element je bitan za odbor regi. Tko čeka novac? To je bitno, dakle tko je na čekanju, jer to sada još nije jasno. U nekim državama članicama tijelo zaduženo za plaćanja, to je Ministarstvo financija, plaća e, korisnike, a e, postoje nadležna tijela za plaćanje koja čekaju novac od komisije, dakle iz Brisela. Tko čeka? Čekaju nacionalni proračuni, ali krajni korisnici su već dobili novac. Dakle, oni ne osjećaju taj pritisak, pritisak između e, nacionalnog i e, europskog proračuna. Ne zaboravite da u ugovorima imamo tekst u kojima e, stoji da komisija ima dva mjeseca za plaćanja ako postoji novac, odnosno sredstva u proračunu. Budući da sada nemamo sredstva u proračunu, komisija je prestala plaćati. Pitanje je tko je tu žrtva i tko je krivac. Veoma često nacionalni proračun je zapravo stvarna žrtva i to mijenja stav nacionalnih vlada prema E, kohezijskoj politiki jer oni kažu da su ispunili svoje obveze vizavi regija, građana i tako dalje, ali nisu dobili novac od Europske komisije. Dakle, pitamo se isplati li se to raditi jer sada više nemamo dovoljno novca. Dakle, postoji e, ti zaostaci u plaćanjima koji mogu imati veoma ozbiljne posljedice za kohezijsku politiku jer tu gubimo povjerenje. A ako izgubimo povjerenje, onda e, je to zaista teška situacija. Do sada su se ljudi žalili zbog komplicirane administracije, ali sada se žali zbog nedostatka novca, nedostatka sredstava i svi znaju da sredstva nedostaju u godišnjem proračunu, također znamo da i mi, da i nama nedostaje novac. Jose je to objasnio kad da smo razmatrali stare zaostatke u plaćanjima, dakle iz 13, 2013. 14. 15. sada je odgođeno za 16. godinu i možemo očekivati 20 e, milijardi, dakle ove godine, a komisija je rekla da će krajem 2016. godine biti 2 Dakle, moramo plaćati i stare zaostatke u plaćanjima. Završit ćemo razdoblje 2007 dakle N plus 2 i sigurno, vjerovatno ćemo platiti i e, posljednji obračun od 3, nešto milijardi i pitanje je što ćemo sa one dvije milijarde koje su planirane, je li to rezultat plaćanja starog zaostatka u plaćanjima i što će biti s novim plaćanjima koje će dospjeti na isplatu 2016. godine. Da li će to spadati u stari zaostatke u plaćanjima ili nove zaostatke u plaćanjima. Zapravo tu se radi o e, funkcioniranju mehanizma, a ne samo popunjavanju rupa. Mi moramo imati i mehanizam koji će nam omogućiti da djelujemo u budućnosti i da izbjegavamo ovakve situacije. E, kada pripremamo 2016. godine moramo imati dovoljno e, sredstava za plaćanje za isplatu e, zaostataka u plaćanjima iz starog sustava, e, zatim ćemo imati obračun za sva druge, za sve druge zaostatke u plaćanjima koji će se morati isplatiti do e, listopada. Jer nakon listopada to prelazi već u 2017. godinu. Ovo je sve vrlo zanimljivo jer pitanje koje si postavljamo u e, odboru za proračun je koji je prihvatljiv e, nivo za ostataka u plaćanjima. To je pravo pitanje. Koji, koja je to održiva razina za ostataka u plaćanjima? Radili se o broju 2 ili 5 ili 10 kako komisija kaže? koja je to prihvatljiva razina. I moramo objasniti prije listopada i između listopada i 12. mjeseca jer tu postoji e, razlika koja će se prenijeti na narednu godinu. Prava opasnost je opasnost koja, to predstavlja sve za kohezijsku politiku. I e, možemo se zapitati vrijedi li to, je li to zaista e, učinkovito, i to su pitanja koja će nam se vraćati e, veoma često iz država članica, odnosno koje će nam države članice uskoro postaviti. Možda e, bismo trebali, e, možda će, bi se ovim trebali baviti samo puristi i da, a da se mi bavimo ovim drugim pitanjima. Ovo je teška situacija za kohezijsku politiku, naročito vezano uz zaostatke u plaćanjima i cjelokupan sustav. Hvala. Imamo li još neke zastupnike koji bi se htjeli javiti za riječ? Ne. U tom slučaju vam se svima zahvaljujem, svima vama koji ste sudjelovali. A, gospodine Vog. Ja mogu govoriti o ulozi regija u ovome, ali ta plaćanja koja su isplanirana od strane Europske komisije hoće li ona biti predstavljena u e, službenom predlogu odbora za proračun? Hoće li to izvjestitelj uzeti u obzir kako bismo mi mogli dati naše mišljenje o tome? Tu je potrebna bitna suradnja, značajna suradnja jer mi jesmo pogođeni e, ovim u e, naročito što se tiče kohezijske politike koja je u proračunu. Dakle, imamo plan plaćanja, ali ne znamo kako će to biti zaista e, provedeno. I Jan e, je sasvim jasno rekao da se mi bavimo samo starim e, zaostacima u plaćanjima bez povezanosti sa budućim godinama. Moramo ovu raspravu i nastaviti i možda nam, e, možda nam e, gospodin e, Fernandez može reći na koji način najbolje naša dva odbora mogu surađivati. Hvala. Da, to sam i planirala zapravo dati riječ gospodinu Fernandesu, ali želim i njemu reći kao i svim drugim kolegama da je ovo veoma detaljna rasprava u odboru regiji i znamo koliko je, su bitne odluke koje se donesu u odnosu na proračun za 2016. godinu jer to će biti ključni model za izmenu modela, za izmenu formula kako bismo znali koja je prihvatljiva razina e, za ostataka u plaćanjima kao što je rekao gospodin Olvart. Ali isto tako moramo zajemčiti da kohezijska politika nastavi i moramo znati koji rezultat očekujemo od te politike. To je zaista značajno za velik broj država članica. Više od 50% ulaganja e, dolazi iz paketa za kohezijske politike za određene države članice. I moramo vidjeti kako obraniti e, ulogu ove politike za e, gospodarski rast i radna mjesta i naravno moramo pružiti potporu vašem odboru e, u izradi e, novog modela za proračun kako bismo izbjegli sve buduće rizike i zajamčili uspjeh kohezijske politike. Izvolite, sad vam predajem riječ ako želite odgovoriti na naša pitanja i na komentare koji su vam upućeni. Hvala. Ono što je komisija predstavila nije stvarni plan plaćanja. Da zapravo komisija je dala određene elemente vezane uz plaćanja, ali nije sasvim točno rekla na koji način se misli baviti ovim pitanjem plaćanja. Dakle, imamo jednu e, opću maržu, odnosno manevarski prostor koja se ne tiče, koji se ne tiče samo kohezijske politike. Naravno, moramo napraviti razliku između sredstava za plaćanje i sredstava za preuzete obveze i tu imamo pravilo N plus 3. I moramo zaista biti oprezni. Ponekad e, neki ljudi govore o plaćanjima i kažu da je to problem kohezijske politike, ali ne, to nije problem kohezijske politike i pravila koja su usvojena nisu pravila koja se dovode u pitanje, to su pravila koja se poštuju. Naravno, potrebno nam je pravilo kao, na primjer, N plus 3, ne znam, možda je to previše, možda bi trebali ostati na N plus 2, ali države članice su prihvatile to pravilo N plus 3 a ponekad države članice i ministri financija nisu sasvim svjesni e, koju to sumu novca predstavlja. Naravno, morali bismo govoriti također i o određenoj razini iznad koje ne bismo trebali ići. Dakle, mogli bismo govoriti o nekoj održivoj razini za zaostatke u plaćanjima. Ali isto tako bismo trebali imati neki sustav, e, kontrolni sustav sa varijablama i matematičkim formulama u kojem bismo imali određene e, alarme, da ih tako nazovemo, koji bi nas upozorili na rizike. Pitanje plaćanja i plana plaćanja, koji nije zapravo stvarni plan plaćanja, e, nije pitanje koje se tiče samo proračuna za 2016. godinu. E, ovaj proračun će se početi primjenjivati već e, ovo će se već početi primjenjivati i na ovu godinu, dakle na proračun 2015. godine i potrebna, potreban nam je svjež novac. I mi i zapravo vijeće kao što znate već pokušava smanjiti smanjiti eh, razinu novca i ovdje je postavljeno jedno pitanje u tom smislu, a eh, i mnoge druge kolege su dale interesantne komentare, na tome se zahvaljujem. Mi imamo svake godine suficit, ali taj suficit se ne prebacuje na narednu godinu, kao što bi to trebalo biti. Mi smo dobili od MMF-a fleksibilnost koja je sljedeća. Ona sredstva koja nisu iskorištena od 2016. godine, e, dakle e, sredstva za preuzete obveze koji nisu iskorišteni, će se koristiti kao jedna opća marža za narednu godinu. A Dakle, postoji ta fleksibilnost, ali ta fleksibilnost se ne primjenjuje na plaćanja. Imali smo strašan problem 2014. godine, jer smo imali 5 milijardi eura e, za kazne, a 23,7 milijardi za ostataka u plaćanjima, a države članice bi htjele uzeti tih 5 milijardi i e, staviti sebi u džep a zapravo bi bilo normalno taj novac, dakle tih 5 milijardi, uzeti i e, isplatiti za onih 24,7 milijardi za ostataka u plaćanje. Mi moramo e, revidirati e, višegodišnji financijski okvir. Ovdje imamo i izvjestitelja e, sa nama koji dobro poznaje ta pitanja. E, u reviziji višegodišnjeg financijskog okvira za 2017. godinu moramo pokušati riješiti taj problem. Način na koji to možemo riješiti je vrlo jednostavan. S jedne strane možemo platiti e, prethodne dugove i možemo imati operativni program za budućnost. Ali ako nemamo e, novca za plaćanja, onda se snalazimo na drugačiji način, ali to je način kojim se e, odvajamo od naših politika. Zapravo mi imamo višegodišnji financijski okvir koji nije ispoštovan. E, mi se ovdje više oslavljamo na kompromise. To je ono što trebamo jasno reći. Zatim, što se tiče e, maksimalne razine za, za ostatke u plaćanjima ili održive razine za, za ostatke u plaćanjima, to možemo učiniti uz sustav koji bi nas upozorio na to da previše računa stiže i da se moramo zapitati hoćemo li moći platiti i tako dalje. Dakle, to je sustav koji bismo mogli imati uz e, ta upozorenja i ili možemo e, revidirati, ali znam da bi to bilo teško, e, višegodišnji e, financijski okvir za 2017. godinu. Najbitnije je reći da to nije problem kohezijske politike, već je to problem pravila koje smo svi usvojili. Najbolje bi bilo razmotriti ponovno kohezijsku politiku i zapitati se vrijedi li to ili ne, ali to je e, rizik koji je pred nama. Znamo da mnogi ljudi kritiziraju e, kohezijsku politiku, e, ali vjerojatno zbog toga što ne razumiju kako to funkcionira, a drugi kritiziraju kohezijsku politiku zbog, upravo zbog toga što dobro znaju kako to funkcionira i poznaju dobro pravila i ne vole tu politiku. Ali to je politika za koju svi vrlo dobro znamo koja pomaže i istraživanju i inovacijama i e, zapošljavanju i na raspolaganju i svim državama članicama, ne samo onima koji doprinose njoj. I e, znamo da je glavni problem svega taj da je proračun Europske unije mali i da e, nema stvarnih vlastitih izvora e, sredstava, odnosno prihoda. Ako riješimo to pitanje vlastitih e, prihoda, onda e, postoje dvije države članice, Njemačka i Francuska, koje će biti odgovorne za 38% proračuna koje koristi 28 država članica. To je stvarnost koja je pred nama a poslije naravno svi mogu vidjeti kako se raspoređuju sredstva između e, korisnika i onih koji uplaćuju u proračun, ali to sve dovodi do problema. Mi nećemo riješiti ovo pitanje 2016. godine. Pokušat ćemo stabilizirati situaciju, ali ćemo sve učiniti što je u našoj moći kako bismo primijenili kompromis koje, do kojeg smo došli i kako bi e, kako višegodišnji e, financijski okvir ne bi bio doveden u pitanje i kako bi bio ispoštovan. Hvala. Hvala vama na ovom novim iskrenim odgovorima na postavljena pitanja. U svakom slučaju znajte da ste uvijek dobrodošli na odbor e, regi za sve buduće rasprave. Gospođo Spiraki, želite li vi uzeti riječ? Hvala lijepa. E, mislim da je kolega Olbrich zaista postavio pravo pitanje da li mi možemo sačuvati kohezijske politike ili već sada počinjemo sa ovim rabatima. I na kraju, što se tiče povjerenja, nije e, to pitanje povjerenja za neke države. U Grčkoj iz koje ja dolazim za sveučilišta primjerice tu se radi o životu ili smrti. Moramo se držati pravila i plaćati račune u roku od 60 dana. Pitanje je možemo li se pridržavati tih pravila. Prije svega molim da na moj e, nacrt mišljenja dodate e, kratki paragraf o održivosti ove količine zaostalih plaćanja. Drugo, ja sam namjeravala dodati još jedan amandman e, koji se odnosio na e, to da pitam komisiju da li ovo što su popisali je samo popis onih elemenata plaćanja. Neke države imaju probleme s gospodarstvom, od njih se traži da e, modificiraju svoju ekonomiju, da provode reforme. E, I te se zemlje moraju motivirati. Hvala We have representative from the European Commission during our e, Imamo za vrijeme rasprave s nama i predstavnika komisije. E, ne, vi ćete se dakle javiti po sljedećoj točki dnevnog reda prije nego što na nju pređemo, moram vas podsjetiti da gospođa Spirakis priprema mišljenje za trijalog za ponedeljak, dakle mišljenje za odbor za proračun. A amandmane treba uložiti do utorka 12. svibnja u podne. Na taj način ćemo moći glasati 17. lipnja na našem odboru, a na odboru za proračun glasat će se 22. i 23. lipnja. E, tako da naše mišljenje stiže na vrijeme. Imamo dakle još uvijek vremena za ulaganje amandmana. Prolazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to su delegirani akti o javnom i privatnom partnerstvu. primili smo akt što ga je usvojila komisija. Delegirani akt bavi se javnim i privatnim partnerstvom, a naročito zamjenom korisnika e, vezanim odgovornostima kao i minimalnim zahtjevima koji trebaju ući u sporazum javnog i privatnog partnerstva. Radi se o jako stručnoj temi koji ste 28. dobili 28. travnja dobili e-mailom. Rok za za prigovore ističe za dva mjeseca, a odgovorni odbor mora se zato pobrinuti i kao temelj e, prigovora citirati članak 105. Za slučaj da u ta dva mjeseca odbor ne poduzme nikakve mjere, smatrat će se da je taj e, tekst usvojen. Takva je dakle sadašnja situacija da ću riječ predstavnik komisije da nam ukratko izloži bitne elemente tog akta. Hvala lijepa i dobro vam jutro. Ja ću govoriti vrlo kratko i e, pokušat ću vam reći par riječi o samom sadržaju i pozadini izraze toga akta. E, I moram reći da postoje tri e, članka od 62. do 64 sadašnjeg teksta, te njih u, su uveli e, su donositelji zakona e, kako bi se na bolji način upravljalo javnim i privatnim partnerstvima. E, članak 62. definira način na kojem se govori o korisniku operacije javnog i privatnog partnerstva. Oprostite, radi se o članku 63. a ne 62. Komisija ima mogućnost da odredi dodatnu, dodatne uvjetovane za slučaj da se korisnik promijeni. S obzirom e, da se javna privatna partnerstva zapravo sklapaju na vrlo složen način, za slučaj da se od njih promjeni i e, da se korisnik promjeni sada se traže i novi uvjeti kako bi se osiguralo da oni koji dolaze kao zamjena mogu ispuniti sve prethodno navedene zahtjeve. E, druga stvar koja je važna e, za delegirani akt je članak 64. koji je vrlo stručne prirode, i da je izuzeća, odobrava izuzeća u određenim slučajevima kada se javno-privatno partnerstvo sklapa s javnim tijelom, e, a odnosi se na privatno tijelo, radi se o troškovima i o potvrdi da je do E, tog rashoda konkretno došlo i mora se iz tog razloga otvoriti odgovarajuća vrsta računa kako bi se osiguralo da se s tim novcem ispravno upravlja. Traži se da e, se udovolje, dakle ugovorni aspekti, e, primjerice i reviziju i izvještavanje. To je dakle srž tog delegiranog akta. Rekao sam, on je vrlo stručne prirode, to su sve tehnikalije i odnose se na članke 63. i 64. Hvala lijepa na kratkom e, predstavljanju tog delegiranog akta. Želi možda netko iz redova članova odbora to komentirati? Ne želi. Prema tome predlažem da naš odbor ne zadraži za produženje roka za ulaganje prigovora, dakle na više od dva mjeseca. Svi se slažete, a u ponedeljak 11. svibnja u pet poslije podne bit će rok do kojega trebate poslati tajništvu za slučaj da ga imate nacrt rezolucije za, s prigovorom na taj akt. Svi ste se složili, hvala vam lijepa. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je odobravanje odluka koordinatora. Koordinatori su dakle sastali jučer, odluke sastanka koordinatora dobili ste, dobili ste mailom. Gospođa Krel, izvolite. Da, što se tiče programa saslušanja u drugom polugodištu, e, ja sam mislila da mi tu slijedimo prijedlog e, pučana o pojednostavnjivanjima i smanjenju birokracije kada se radi o europskim investicijskim fondovima, te da ćemo posjet Hrvatskoj iskoristili kako bismo se sastali s predstavnicima Jadranske regije. I zato mislim da je za to zaslušanje bio predviđen jedino prijedlog Pučana. Da, na kraju i jučerašnje rasprave zatražila sam e, da sve klubovi zastupnika predložne napismeno teme za eventualna saslušanja. Zato to stoji u zapisniku. Ali ako želite, e, možemo to izmijeniti. Gospodin Van Mistelroj. Evo ja sam se htio javiti upravo iz istog razloga. E, kad sam čitao zapisnik imao sam osjećaj da e, ne odražava ispravno našu raspravu. Mislim da smo mi o saslušanjima raspravljali oko 15 minuta, a nismo e, se dogovorili samo da prije kraja svibnja predložimo teme za saslušanje. Ja sam čak predložio da to učinimo ovoga tjedna. Prema tome, E, ne, e, ne želimo čekati do 29. svibnja, mi želimo raditi na tim pitanjima. glavni nam je problem za sada da nemamo jasne prijedloge Europske komisije i zato se naš rad usporava. Mi želimo raditi, želimo da nove ideje čujemo ovaj tjedan, ne da čekamo do kraja mjeseca. Kao što je rekla kolegica Grel, mi želimo raditi na pojednostavnjivanju birokracije. A što se tiče saslušanja vezana za Jadransko-Jonsku regiju, mislim da smo o tome već sve riješili na samom sastaku koordinatora, da će se o tome raspravljati kada je izoslanstvo bude otišlo u Hrvatsku. Hvala. Moramo poštovati mišljenja svih klubova zastupnika za slučaj da imate prijedloge još do neka saslušanja. Očekujemo ih kao što smo odlučili jučer. Međutim, po pitanju tog konkretnog saslušanja svi smo se složili. Očekujemo dakle pisane prijedloge, molim da ih uputite predsjedništvu. Dakle, odlučili smo se za ovo konkretno saslušanje, a predsjedništvo će uskoro dobiti prijedlog. Svi ostali klubovi pozivaju se da daju prijedloge za pojedina saslušanje, Gospodine Zele. Hvala. Evo imam jedan komentar. Uočio sam da koordinatori neće dati mišljenje kao odgovor na zahtjev komisije e, za 613 eura koji bi se trebali dati kao tehničku pomoć i fond za globalizaciju. Mislim da moramo se stvarno dogovoriti hoće li se taj fond za prilagodbu globalizaciji ili on ostaje ono što, zašto je bio prvobitno predviđen, jer on se čini se koristi za financiranje različitih stvari koje su trebali financirati iz drugih proračunskih stavki. Osobno mislim da za vrijeme predizborne kampanje da su države članice zatražile dva, u vidu 27 zahtjeva financiranje putem fonda za prilagodbu globalizaciji. No, ako se to pomno promotri, e, to su zapravo e, zahtjevi koji se mahom odnose na na stvari koje se trebale financirati i trebalo bi se financirati iz državnog proračuna, a ne za glond za prilagodbu globalizaciji. Naravno, situacija s Air Franceom, E, gdje će doći do puno otpuštanja je e, vrlo loša situacija. Međutim, to nije rezultat globalizacije, već je rezultat lošeg upravljanja tom tvrtkom. Ovdje se dakle traži europski novac kojeg osim svega Europska unija više niti nema. Dakle, ako se udovolju ovakvim zahtjevima ime fonda, ja se stvarno pitam odakle će se smoći taj novac. Budu li države članice uzele novac iz e, onih sredstava koje su izdvojene u Europski socijalni fond, pa tu nemam problema jer e, tome služi Europski socijalni fond. Da pomogne onima koji su izgubili posao, ali ovo nije slučaj. Hvala. Moram vas podsjetiti da se ovdje radi o odluci koordinatora, a drugo Neću komentirati baš svaku odluku i svaki pojedini slučaj. Gospođa Hreu. Pa to bi mogao biti problem. Ne može se sve napraviti izrađujući mišljenje o pojedinoj temi. Ako to sve dobro razmotrimo i ako naš odbor želi razmotriti koristili se fond za prilagodbu globalizaciji ispravno ili ne, onda bi smo možda trebali napraviti izvješće o tome. Međutim, uredba o globalnom fondu za prilagodbu, za prilagodbu globalizaciji je već izglasan. I jedino što sada možete napraviti je mišljenje. Jednostavno sam htio reći da e, mi smatramo da je to problem. Uputili smo pisma odboru za proračun i rekli smo da se jednoglasno slažemo, sad se možemo samo složiti s većinom. Ne mogu se složiti da se ovaj novac troši u ime globalizacije. Gospodine van Mistelroj, jednostavno e, želim dati jednu primjedbu o izradi mišljenja. Ne, e, ovdje se radilo o davanju tehničke pomoći. Prema tome bismo se morali zapitati na koji način možemo tu točku staviti na dnevni red. Postoji različiti posjecaj i druge i izvori financiranja kako, koji bi se mogli tu primijeniti. A ovo je zapravo mišljenje koje se odnosi isključno na tehničku pomoć. Pa ja sam jednostavno htio reći da 630 milijuna eura ne dolaze iz strukturnih fondova i kohezijskih fondova. U redu, ako ih se nađe iz nekih drugih izvora u redu, ali ne želim da dođu iz kohezijskog ili strukturnog fonda odgovor jest da se radilo odluci koordinatora o mogućnosti da se izradi mišljenje. U budućnosti bit ćemo otvoreni da se o tom programu raspravi i naći načina da objasnimo naše mišljenje. I da se govori o razlozima zašto je uopće taj fond uspostavljen. Ima li još komentara na zapisnik? Nema, pa e, prema tome e, taj zapisnik je time usvojen. Uz ovu izmjenu imamo li još nešto za podrazno? Nemamo. U kojem slučaju ću vas samo još obavijestiti da će se naš sljedeći sastanak održati u srijedu 17. lipnja u 9 ujutro. E, želim se u ime svih nas zahvaliti prevoditeljima i ovim zaključujem sastanak te vam želim ugodan dan.